Dnevni red je sljedeći. Za početak usmeno pitanje vezano uz korjenjivanje genitalnog sakačenja žena. I za početak dajem riječ gospođi Zuber koja će postaviti pitanje. Hvala vam lijepo, gospođa predsjedavajuća. Nasilje protiv žena i djevoja... Nasilje protiv žena i djevojaka je strukturni fenomen. Gotovo sve žene u Europskoj uniji bile su žrtve nekog oblika nasilja tijekom svog života žena u Europskoj uniji. Jedna od e, pet žena je, ima, je bila e, žrtva nekog oblika spolnog e, naseljavanja, spolnog nasilja ili uznemiravanja. to je doista ozbiljan oblik nasilja protiv djevojaka koji dovodi do dugoročnih i kratkoročnih zdravstvenih problema. Europski parlament, a osobito odbor za ženska prava i ravnopravnost spolova, zatražio od Europske komisije da poduzme konkretne akcije na razini Europske unije kako bi se zaustavilo nasilje koje provode muškarci nad ženama i djevojkama. E, budući da ne postoji globalna strategija za borbu protiv nasilja nad ženama, e, uključ uključujući i iskorje, e, uskučujući genitalno sakačenje žena, mislimo da u ovom području treba nešto e, učiniti. Objasnili smo zašto smatramo da bi direktiva na razini Europske unije bila važna. Nije u redu da pitanje ravnopravnosti žena uvijek ostane negdje u pozadini i da ne dobije e, onakvu prominentnost kakvu zaslužuje. E, znamo da postoji konvencija iz Istambula o borbi protiv sprečavanja nasilja nad žena i obiteljskog nasilja koja obuhvaća minimalna prava e, zaštite svih žena i djevojaka. To je korak unaprijed e, koji bi i Europska unija mogla učiniti kako bi zaštitila žene i djevojke od genitalnog sakačenja i drugih oblika nasilja. Postoji čitav niz međunarodnih instrumenta instrumenata koji naglašava važnost iskorjenjivanja nasilja nad ženama kao što je Opća deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija o iskorjenjivanju svih oblika nasilja nad ženama i Konvencija o pravima djeteta. Sve su to instrumenti koji su e, ključni, koje je ključno provesti. E, Genitalno sakačenje žena utječe na stotine tisuća žena diljem svijeta. Velik broj žena izložen je opasnosti od takvog sakačenja. Kad govorimo o ciljevima koje treba ostvariti do 2015. godine, iznimno je važno da prava žena i ravnopravnost spolova budu u samom središtu e, naših ciljeva Isto tako, važno je ovo pitanje smatrati jednim od naših temeljnih e, prioriteta, dakle ciljeva koji spadaju u temeljne prioritete. Važno je konkretizirati ciljeve i konkretizirati političko zalaganje za iskorjenjivanje genitalnog sakačenja žena, smanjenje smrtnosti novorođenčadi i treba e, vrlo jasno naglasiti zaštitu ženskog zdravlja kao i zaštitu njihovih reproduktivnih prava diljem svijeta. Kao što znamo, e, genitalno sakačenje žena ima strahovit učinak na zdravlje žena i e, iskorjenjivanje svih oblika nasilja, a osobito genitalnog sakaćenja e, žena mora biti jedan od prioriteta, osobito u ovo vrijeme krize. Svi znamo da su mjere štednje i rezovi u um, izdvajanjima za zdravstvo i za socijalnu zaštitu e, uveli otežali život žena, prisilili ih da e, prihvaćaju poslove koji su neprikladni, e, no važno je da ovdje koristimo riječi koje ne stigmatiziraju, koje ne diskriminiraju kako ne bi došlo do dodatnog do dodatne diskriminacije, odnosno izolacije žena koje su žrtve genitalnog sakačenja. Također, osobito je važno da se ovo pitanje, e, da se njime pozabave ona društva u kojima je ovaj oblik nasilja i dalje prisutan i u tom smislu smatramo da je važno da Europska unija preuzme inicijativu. Važno je da imamo koordiniranu strategiju borbe protiv svih oblika nasilja nad ženama. E, ne možemo dopustiti da se broj žrtava nastavi e, povećavati ako želimo ići u smjeru socijalnog napretka. Hvala gospođo Zubere, sada najmi riječ gospodinu Fureu. Thank you very much. Uh, Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavajuća gospodo zastupnici. Danas je Međunarodni dan borbe protiv genitalnog sakačenja žena i to je važna prilika koju možemo iskoristiti kako bismo rekli da Europska unija osuđuje taj stravičan zločin. Naš, e, naša je obaveza da zaštitimo žene od takvog nasilja kako u Europskoj uniji tako i izvan nje. Pozdravljam ovu inicijativu Europskog parlamenta da povedemo raspravu o ovoj temi. Genitalno sakačenje žena je brutalna manifestacija nasilja nad ženama i kršenja njihovih ljudskih prava. Ovaj parlament u nekoliko je navrata pozvao komisiju da djeluje ambiciozno. Europska unija u cijelosti je predana ideji da ojača svoju borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama u Europskoj uniji, a i u sklopu naših vanjskih odnosa to se pokazuje u akcijskom planu komisije kojim provodimo program iz Štokholma, u povelji o ženama e, kao i u našoj strategiji o postizanju ravnopravnosti između muškaraca i žena. E, stalno nastojimo poboljšati prikupljanje podataka i povećati svijest o ovom problemu. Naravno, važno je izdvajanje odgovarajućih sredstava za vlade, nevladine organizacije i različite mreže koje se bave ovim problemom. E, komisija je u nekoliko navrata, e, odnosno 25. E, studenog prošle godine izdala svoju obavijest, svoju komunikaciju u kojoj govori o nasilju nad ženama. Procjenjuje se da je oko 500 tisuća žena u Europskoj uniji žrtva ove iznimno štetne prakse. U sklopu naše inicijative za borbu protiv nasilja nad ženama, htio bih vas podsjetiti da sve naše inicijative se međusobno nadopunjuju i već predstavljaju čvrsti temelj za djelovanje koji je iznjedrio e, dobre rezultate i neke vrlo e, čvrste pokazatelje koji govore o tome na koji način države članice e, rješavaju problem nasilja nad ženama. Nadalje, pitanje genitalnog sakačenja žena je praksa koja se često provodi u uvjerenju da ona ide na korist ženama, a jednako tako predstavlja i tabu. Iznimno je važno uzeti u obzir kompleksnost ove pojave i zato je e, komisija predložila plan djelovanja e, u e, smjeru iskorjenjivanja genitalnog sakačenja žena i to nakon inicijative Europskog parlamenta odnosno rezolucije Europskog parlamenta iz 2012. godine. Već smo napravili velik napredak u području kaznenog i građanskog prava kojim nastojimo pružiti potporu iskorjenjivanju genitalnog sakačenja žena. To su direktiva protiv e, spolnog iskorištavanja, protiv e, dječje pornografije, zatim e, direktiva o međusobnoj suradnji u kaznenim stvarima, direktiva o pravima žrtava zločina i tako dalje. To zakonodavstvo naglašava potrebu da se žrtve na odgovarajući način zaštite, osobito žrtve temelja eh, zločina utemeljenih na eh, rodu. Eh, imamo sveobuhvatno zakonodavstvo koje štiti žene od svih oblika nasilja, ali je važno da taj okvir države članice provode na nacionalnoj razini. U tom smislu komisija će pratiti učinkovitu provedbu uz to, već sam spomenuo čitav niz nezakonodavnih mjera, podizanje svijesti, razmjenu najbolje prakse i izdvajanje financijskih sredstava. Te mjere već su pridonjale pružanju potpore državama članicama u sprječavanju zločina. Ehm, odnosno nasilja. Podsjećam da su ljudska prava, demokracija i vladavina prava iznimno e, važan element u našoj procjeni e, kakva su izdvajanja potrebna u pojedinoj zemlji. Ženska prava i prava djevojaka sastavni su dio toga. Europska unija poduzela je prvi korak u smjeru razvoja suradnje e, kako bi e, nevladine organizacije, organizacije civilnog društva bile prepoznate kao punopravni partneri u ovoj borbi. Kad je riječ o genitalnom sakačenju žena, Europska unija u potpunosti sudjeluje u različitim međunarodnim inicijativama koje nastoje iskorijeniti ovaj problem. E, Također sustavno podupiremo dijalog sa afričkim, e, karipskim e, zemljama e, u, vezano uz ovu temu i nastojimo ostvariti učinkovite zabrane genitalnog sakačenja žena. Neprestalno radimo na poboljšanju zakonodavstva i zabrani štetnih praksi. Podupiremo inicijative za izgradnju kapaciteta vladinih službenika za savjetovanje e, i podizanje svijesti u svim dijelovima društva. Također Europska unija pokreće regionalnu kampanju vezanu uz genitalno sakačenje žena koje će naše delegacije u trećim zemljama e, provesti u ovoj 2014. godini. Zatim financiramo različite projekte u razdoblju od 2006. do 2012. financirali smo 17 takvih kampanja provedenih u 18 zemalja u ukupnoj vrijednosti od 8 milijuna milijuna eura. Recimo, kampanje provedene zajedno sa UNICEF-om, provedene su Egiptu, Eritreji, Sudanu i e, nekim drugim zemljama. E, Europska unija podupire također nekoliko važnih projekata koje su provela e, nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava. Hvala gospodine Fule. Krećemo sa govornicima koji su se javili. Gospođa Gabriel, tri minute. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, dragi kolege. Za početak želim reći da se danas bavimo pitanjem ove rezolucije i ovim usmenim pitanjem vezanim uz oskorjenjivanje genitalnog sakačenja žena. Ovakva rezolucija je u odboru usvojena jednoglasno i ja se nadam da će ovaj parlament na plenarnom zasjedanju iskoristiti priliku da pošalje jasnu poriku da se spreman aktivno angažirati u daljem sprječavanju ove strahovite prakse. Pritom želim spomenuti inicijativu gospođe Reding koja je već pokrenula kampanju e, nulte tolerancije prema genitalnom sakačenju žena. Željela bih istaknuti nekoliko točaka koje mi se čine važnima u ovome kontekstu pokušaja iskorjenjivanja genitalnog sakačanja žena. Za početak, genitalno sakačenje žena jest napad na tjelesni psihološki integritet žene, na prava žena, i svakako utječe na daljnje produženje nejednakosti među muškarcima i ženama. Ne postoji apsolutno nikakav kulturološki, tradicionalni ili vjerski izgovor koji bi se mogao iskoristiti, a da se ne poštuju ljudska prava. Druga stvar koju želim reći je da se genitalno sakačenje žene događa i u Europi kao i u partnerskim zemljama posebice na afričkom kontinentu u kojem je situacija prilično različita od zemlje do zemlje. Vrlo je važno da Europska unija pokrene globalnu strategiju koja će omogućiti koherentnost između naše interne i vanjske politike i ne možemo jednostavno si dozvoliti da se zadovoljimo slanjem poruka i držanjem lekcija o genitalnom sakačenjem žena moramo djelovati konkretno. Treća stvar, važna je strateška borba protiv ovog problema u koju obavezno treba uključiti muškarce i dječake. Ponavljam, izuzetno je važno uključiti muškarce i dječake jer bez njih nije moguće postići iskorjenjivanje ovoga problema. Dijalog unutar zajednice od ključne je važnosti da bismo ispunili naše ciljeve. I na kraju, čini mi se da ne smijemo e, upasti u zamku e, kiruških zahvata koji bi bili prihvatljiviji, a imaju iste rezultate. Genitalno sakačenje žena i dalje ostaje upravo to, genitalno sakačenje čak i ako ga obavlja liječnik u steriliziranim uvjetima. Gospođo predsjedateljice, želim vas podsjetiti da smo se odlučili podržati nultu toleranciju prema genitalnom sakačenju žena, i iskoristimo ovu priliku. Vrlo je važno da udvostručimo napore kako bismo se borili protiv ove pošasti te zahvalimo svim muškarcima i ženama koji se svakodnevno protiv nje već bore. Hvala. Gospođa Estrela, dvije minute, izvolite. Hvala vam lijepo, hvala vam gospodine povjereniče. Već je rečeno da je oko 140 milijuna žena već pretrpjelo genitalno sakačenje. Svake godine 3 milijuna djevojaka e, bude osakačeno. To je znači svakih šest minuta po jedna. Ovo sakačenje obično se radi u dobi od 8 ili 9 godina, a tako je barem prije bilo, a sada su žrtve stare tek dvije ili tri godine. To je tužna stvarnost e, koje možemo svjedočiti i danas u mnogim trećim zemljama. U nekim zajednicama koje um, imaju veze sa Europskom unijom. Također e, je ova praksa prisutna recimo na Maliju, e, čak 98% obitelji ima takvu, e, takva iskustva. E, zatim i zajednice e, i obitelji iz dijelova svijeta iz kojih su ljudi došli u Europsku uniju pritišću obitelji da nastave s takvom praksom. Genitalno sakačenje žena predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i države članice ne mogu odobriti takvu praksu niti ostati e, bez reakcije pred takvom praksom koja predstavlja značajno e, značajno e, značajan zdravstveni problem, značajnu traumu kako psihološku tako i tjelesnu. Vrlo često žrtve kao posljedica, e, kao posljedicu sakačenja e, oboljevaju od AIDS-a, imaju poteškoća sa trudnoćom i prilikom poroda. Naravno, psihološki učinak je isti kao i u slučaju e, silovanja, zato je iznimno važno da države članice koordiniraju svoje djelovanje, da pruže zdravstvenu potporu žrtvama, uključujući i zdravstvenu potporu u smislu njihove reproduktivnog zdravlja mnogo je više potrebno učiniti za te žene. Gospođa Vertman. Zahvaljujem. E, danas je Međunarodni dan e, borbe protiv e, genikalnog sakačenja žena i mnogo se govorilo o tome ali nedovoljno jer diljem svijeta više od 140 milijuna žena pogođeno ovom brutalnom praksom. Postoji niz e, platforma koje se bave, e, na primjer e, stop fgm.net koje se bore protiv ovog groznog fenomena i, i žele zaustaviti ovaj ritual. A mnoge žene čine svašta i mnogo, mnogo se ljudi E, bavi ovom temom i ulaže mnogo napora u to. Ali sve dok ta praksa i dalje e, postoji, očigledno to nije dovoljno. Mislim da je potrebna jedinstvena strategija e, djelovanja u Europskoj uniji koja bi mogla biti još učinkovitija i, i nadamo se zaustaviti ovaj grozni ritual kako bismo e, jednim glasom e, nastupili protiv trećih zemalja. Jer ovdje možemo imati samo nultu toleranciju i ne smije se dogoditi da se e, podupiru europskim novcem treće zemlje u kojima se još uvijek događa ove prakse. Stoga na kraju postavljam pitanje u kakvom svijetu to živimo kada je dopustivo takvo nasilje provoditi nad ženama i djevojkama. E, znači evo još i vijeće potičem da se bave ovom važnom temom. Hvala gospođo Vertman, gospodin Romeva i Rueda. Glavna skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je rezoluciju o jačanju napora da se iskorijeni genitalno sakačenje žena. Ta rezolucija poziva od država da pojačaju svoje napore kako bi se smanjila E, ova praksa. U Europskoj uniji postoji procjena da 500 tisuća žena su žrtve ovog, e, ove prakse, a to je odgovara broju stanovnika Malte. To pokazuje koliko je važno da Europska unija odigra svoju ulogu u okončanju ovakve prakse. E, u tom smislu iznimno je važna da Europski parlament podrži e, pristupanje e, i provedbu e, ove rezolucije glavne skupštine Europske unije. E, važan je sveobuhvatni pristup ovom problemu, poštivanje svih standarda zaštite ljudskih prava, važno je da se usredotočimo upravo na prevenciju, na sprječavanje, a to znači da treba raditi sa onim zajednicama u kojima je ova praksa prisutna, osobito s mladim ljudima. Važno je da se borimo protiv rodnih stereotipa i jednako tako važno je da radimo na izobrazbi e, onih stručnjaka, onih profesionalaca koji će vjerojatno doći u kontakt sa žrtvama ovog nasilja. Također, danas ne postoji nikakvo istraživanje, nikakvi dokazi da dolazi do kaznenog progona počinitelja ovakvog e, sakačenja. Potrebno je također proširiti mjere zaštite djece i provesti mjere koje će utjecati na društvo u cijelosti, ali iznimno je važno e, provjeriti i učinak e, ovakve prakse na žene i e, također važno je zaštititi dobrobit djece kroz različite mjere uključujući važno je također ne miješati kazneni progon i pružanje pomoći. E, važno je e, imati, voditi računa o onome što je najbolje za žrtve e, genitalnog sakačenja žena. Važno je u to uključiti čitave zajednice i važno je da pribavimo dobre podatke, prvenstveno o raširenosti ove pojave, važno je pratiti provedbu mjera i odlučiti koje bi bile najbolje reakcije kao zastupnici u Europskom parlamentu moramo podupriti one koji već nastoje zaustaviti ovu praksu i zato mi je drago da ćemo to podržati i današnjom rezolucijom. Što se tiče sudionika u ovoj kampanji možemo reći da, se nadamo da će i sljedeći saziv Europskog parlamenta također podržati a i važno je da im damo do znanja da smo im na raspolaganju. Hvala gospodine Romeva, gospođa Jana Kudakis. Mikro. Molim vas mikrofon. Female genital mutilation. Genitalno sakačena žena je stravično nasilje koje se počinjava nad ženama, djevojkama i djecom. Čuli ste danas da otprilike 500 tisuća žena u dobi od samo tri godine su ugrožene u Europi. Naša je procjena da u Ujedinjenoj e, kraljevini 65 tisuća djevojaka i žena je ugroženo. Većina njih živi e, u mjestu iz kojeg ja dolazim u Londonu Londonu. U proteklih 29 godina nismo imali niti jedan kazneni progon za ovaj zločin. U Ujedinjenoj kraljevini započeli smo borbu za prekidanje ove e, barbarske prakse i e, Evening Standard, jedan od vodećih novina u Velikoj Britaniji, e, predvodi upravo tu kampanju, nastoji informirati javnost o tome i nastojimo na taj način to prekinuti. Pozivam druge zastupnike da mi se pridruže u borbi protiv ovog oblika nasilja nad djecom i to ne samo danas, danas na dan nulte tolerancije prema genitalnom zakačenju žena, nego i u svim drugim danima. E, Predlažemo stoga rezoluciju kao prvi korak u borbi protiv genitalnog sakaćenja žena. Sljedećega tjedna održat ću saslušanje gdje ćemo razmijeniti informacije i podatke o prisutnosti ovog problema u Europi sljedećega mjeseca održat ću e, javno saslušanje u e, svom izbornom tijelu u Londonu. E, nadam se da će mi se tamo pridružiti stručnjaci i svi ste dobrodošli na tu raspravu. Mi kao države članice moramo provoditi politiku nulte tolerancije, moramo pružiti potporu nevladinim organizacijama koje rade diljem svijeta i informirati zajednice da ovakva praksa nije prihvatljiva, da predstavlja zlostavljanje djece i da ne može biti prisutna u našim društvima. Rezolucija koju donosimo ovoga tjedna je poziv na djelovanje, stoga vas sve pozivam da mi se u tome pridružite. Hvala gospođo Jana Kodakis, gospođo Anderson. Thank Hvala vam lijepa. Danas 6. E, veljače Međunarodni dan nulte stope tolerancije e, na genitalno sakačenje žena. Procjenjuje se da u Irskoj postoji 3000 žena koje su žrtve genitalnog sakačenja unatoč činjenici da je takva praksa zabranjena zakonom. Tisuće žena i djevojaka e, diljem Europe je izložena opasnosti od e, toga da postanu žrtve genitalnog sakačenja ili u zemlji gdje se nalaze ili e, u zemljama iz kojih dolaze njihovi roditelji. Mnoge od žrtava na kraju ne samo da obole nego čak i umru e, zbog toga što se ova praksa sakačenja e, obavlja e, prljavim alatima. Naravno, žrtve imaju problema i sa prirodnim funkcioniranjem svog tijela, um, uz to što, strpe, um, što trpe veliku bol i čitav niz zdravstvenih poteškoća, uključujući poteškoće prilikom poroda, a ovakva praksa može naštetiti i djeci. E, oni koji e, prežive naravno e, ostaju neprekidno izloženi opasnosti od infekcija. Stoga pozdravljam rad zajednice žena i migrantica u Irskoj na njihovo zalaganje na rješavanju ovog problema, ali nažalost oni su u tome dosta osamljeni i činjenica da danas o ovome ovdje razgovaramo pokazuje da nije dovoljno još uvijek učinjeno. U sjever sjevernoj Irskoj, odakle ja dolazim, E, nastavnici su upućeni u slučaju da djevojke odnosno djevojčice izostaju iz škole dužeg vremena da ih posjete i da saznaju više o njihovim obiteljima i zemlji podrijetla zbog opasnosti da je možda riječ upravo o ovom problemu. Mnogo više još treba učiniti kako bi se podigla svijest o ovom problemu. Genitalno sakačenje žena je na međunarodnoj razini prepoznato kao kršenje ljudskih prava prava djevojaka i žena. Ono odražava duboko ukorijenjenu neravnopravnost između spolova i predstavlja ekstreman način diskriminacije žena. E, gotovo uvijek se izvršava na maloljetnim ženama te predstavlja e, kršenje prava djeteta. Europsko vijeće e, nije ovo e, kroz nekoliko mandata uključilo u jedan od svojih prioriteta i zato mi je drago što e, se sada donosi ta deklaracija i Europski parlament već je donio odluku vezanu uz ovu temu, ali potrebno je da učinimo još mnogo više. Hvala. Hvala, gospodin Morganti. Eh, Zahvaljujem. Eh, brojke su zastrašujuće za ovu užasnu praksu. Ako, na primjer, eh, pogledate samo brojke koje se odnose na Europu, 500 tisuća žena trpi od posljedica ove prakse E, to je naravno još i malo u e, odnosu na onih 120 milijuna, 125 milijuna diljem svijeta, ali svejedno to nimalo ne umanjuje ozbiljnost činjenice da ova barbarska praksa proizlazi iz kulturoloških e, vjerovanja koja su daleko od naših i zapanjujuće što u 21. stoljeću još govorimo o tome. U Italiji prema Agenciji za ravnopravnost polova i njihovim brojkama otprilike 25 tisuća žena u opasnosti od toga e, i moramo doista intervenirati kako bismo spriječili dalje širenje ovog fenomena. Osim toga, trebamo i stroge kazne protiv onih koji počinjavaju ovakve zločine. Nije prihvatljivo da ljudi u Europu ili u Europu e, ili u Italiju dovode ovu barbarsku praksu koja je prisilna, e, koja je protuprirodna sama po sebi i nasilna i e, za, potiče iz zaostalih e, praksi i religijskih uvjerenja. I Europa danas treba imati e, hrabrosti reći otkuda dolazi taj problem, koje zemlje i koje vjere potiču ovaj problem. I nemojmo se, nemojmo zabijati glavu u pjesak i skrivati se, e, jer ne postoji zapravo e, globalna strategija protiv nasilja žena koja će to zaustaviti. To je e, nešto što pripada određenim kulturološkim praksama. Ako se Europa srami ustati i reći da je to sramotno i da se mi osjećamo doista Drugačije od onih koji možda komadom e, stakla ili naoštrenim željezom e, počinjava ovakve prakse zbog kojih e, djevojke umiru i žene umiru diljem svijeta. Hvala, a sada sljedeći govornik tri minute. Zahvaljujem. Neću ovdje sada ponavljati definiciju E, e, genitalnog sakačenja žena koju je e, i svjetska zdravstvena organizacija istaknula. Ali postoji doista nužnost da se zaustave ova praksa, da žene doista znaju o čemu se radi. Radi se o djelomičnom ili potpunom uklanjanju klitorisa. I 140 milijuna mladih žena i djevojaka žrtvoje ove prakse diljem svijeta i e, male djevojke e, imaju problema u pubertetu zbog toga jer se to ne događa samo u trećim zemljama nego i djevojkama u Europskoj uniji. Čuli smo zastrašujuće brojke, 500 tisuća djevojka i žena žrtve su toga u Europi, a mnoge su još ugrožene. A mi znamo da ova praksa genitalnog sakačenja žena se obično odvija u nehigijenskim uvjetima, što u mnogim slučajevima znači da postoje ozbiljne posljedice za zdravlje djevojaka. Mi smo u našim zakonima na nacionalnoj i međunarodnoj e, razini propisali da ta, da ta praksa mora biti apsolutno nezakonita i ne smije se pod nikakvim izgovorom tradicionalne kulture prihvaćati. I ovaj parlament usvojio je niz rezolucija za suzbijanje genitalnog sakačenja žena, imamo direktivu o zaštiti žrtava. Ja sam bila izvjestiteljica e, za to i zapravo kada mi kažemo e, da to treba biti zabranjeno u 28 država članica, Španjolska ima zakon protiv ove prakse, ali nemamo jedinstveni pristup u Europskoj uniji tome. Znači moramo ovdje biti ujedinjeni na ovoj frontu. No moramo imati e, čvrsti stav prema trećim zemljama koje nisu spremne osuditi ovo nasilje prema ženama mnoge žrtve nemaju glas kojim se mogu boriti protiv toga, pa im moramo dati svoj glas kako bismo iskorijenili ovaj oblik nasilja koji je protivan ljudskim pravima, a u 21. stoljeću. Hvala lijepa, sljedeći govornik dvije minute, izvolite. Dziękuję pani przewodnicząca. Okaleczanie ženskih... Zahvaljujem. Genitalno sakačenje žena je besmisleni oblik e, E, e, diskriminacije i nasilja nad identitetom žena i djevojaka kao i nasilje protiv prava žena koje utječe na 500 tisuća žena u Europskoj uniji i još 25 milijuna diljem svijeta. Ovi podaci vjerojatno čak i nisu e, ispravni, preniski su jer ove statistika o djeci i ženama koje su žrtve te prakse post postoje samo u određenim zemljama. E, komunikacija komisije pokazuje što, što je do sad učinjeno u borbi protiv e, ove prakse u Europskoj uniji i drugdje. Ali ako želimo dobiti dobre rezultate iz ovakvih e, aktivnosti, one moraju biti uklopljene u jednu globalnu strategiju. Potrebni su nam zakone koji će zaštititi mlade žene od ove prakse što znači u Europskoj uniji suradnja sa organizacijama civilnog društva i izvan Europske unije. E, parlament e, je e, zatražio od komisije da proširi pravne instrumente kojima će se promicati suradnja između zemlja, zemalja članica u borbi protiv nasilja nad ženama uključujući i praksu genitalnog sakačenja žena. Također aktivnosti izvan Europske unije su nešto što treba ojačati. Trebaju nam restriktivne politike prema onim zemljama koje primaju potporu Europske unije, ali odbijaju djelovati u praksi na eliminaciji ove strašne prakse. Parlament je zatražio od komisije da uključi klauzulu koja će obuhvatiti praksu genitalnog sakričenja žena u e, sporazume i poregovore sa tim zemljama.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 som tar upp problemet med kvinnlig könsstympning. vi måste skydda offren men samtidigt arbeta förebyggande. tack fru talman! Eh, Hvala gospođo Wikström. Dvije minute gospođa McClarkin. Zahvaljujem. Prije dvije godine eh, govorila sam o slučaju eh, sadašnje veleposlanice un ovom pitanju. O njezin je slučaj bio prvi slučaj genitalnog sakačenja za koje sam čula i, e, i dirnuo me do suza. Naime, fizički i mentalni učinak ove prakse je strašan učinak mnogih mladih žena i milijuna mladih žena diljem svijeta i to je ostavilo duboki utisak na meni. Kako je danas e, svjetski dan e, nulte tolerancije protiv ove prakse, još je važnije nego ikada zatražiti da komisija dade preporuke kako zemlje članice se mogu boriti protiv ove ilegalne prakse koje utječu na živote više od pola milijuna žena u Europskoj uniji. Moramo osigurati da javnost shvati da je ova praksa e, užasan oblik e, nasilja protiv žena i djece i moramo osigurati da i same zemlje članice bolje shvate kolika je raširenost ove pojave u njihovim društvima E, kao i provedu e, učinkovit progon ovog zločina. E, također trebamo se boriti za eliminaciju ove prakse u trećim zemljama. Naime, 125 milijuna žena diljem svijeta pati od ove brutalne prakse, što je zapravo velika i golema brojka koja je nešto što protiv čega se moramo boriti. Ova praksa je nešto protiv čega se moramo boriti diljem svijeta i podupirem e, i pozivam komisiju i službu za vanjsko djelovanje da zauzmu čvrsti stav prema onim zemljama koje to ne čine. Moramo se suočiti s ovim tabuom, e, ukinuti ga, e, shvatiti razmere tog problema i okončati ovu barbarsku praksu diljem svijeta. Hvala gospođo McClarkin, gospodin Murphy. Zahvaljujem. Dopustite da kažem da mi nije ni malo čudno, ali mi je odvjetno da e, zastupnici ovog doma, kao recimo e, gospodin Argenti i tako dalje, koriste ovu barbarsku praksu, ovu bol koju trpe tolike žene kao argument da podupru e, rasističke islamofobne argumente. Moramo se podsjetiti da afričke kulture, kulture kojima je islam prominentna religija nisu jedine u barbarskim praksama protiv žena. Pogledajmo nasilje protiv žena u Europskoj uniji u bijelim kršćanskim EU zajednicama. Pogledajmo nasilje u obitelji koje e, trpe pet, e, jedna od pet žena ili seksualno zlostavljanje u obitelji. Znači nije to e, tipično za određene kulture, nego je to e, borba za ljudska prava e, i borba afričkih naroda za, svo, za prava i ljudska prava koja se bore diljem svijeta. Postoje niz i autora koji pišu o tome, na primjeru E, rutinskim mutilacijama diljem svijeta e, gdje se govori na primjer o tome da je bol nanesena ženama manje važna od boli nanesena muškarcima i upravo tu dolazim do poanta onoga što je bol, e, što je ova praksa. Radi se o opresiji žena, instrumentom nasilja opresije prema ženama i za i e, uskraćivanja seksualnog zadovoljstva ženama. Europska unija ovdje ima svoju odgovornost jer 20.000 e, žena bježi od ovih praksa godišnje i traži azil u Europskoj uniji, a 9.000 bježi e, nakon što su pretrpjela ovu praksu, a druge bježe da zaštite svoju djecu. A izvještaje žena pokazuju da se to odgovara sa nevjericom, skepticizmom, nedostatkom znanja o ovoj praksi, i neke su zemlje čak i poslale žene natrag e, u zemlje gdje im preti ova praksa. To je još jedna crna mrlja na imigracijskoj politici Europske unije s kojom se trebamo boriti. Zemlje članice imaju obvezu zaštititi žene i djecu koja bježe od ove prakse, a u mnogim zemljama gdje ta praksa postoje ona je ilegalna što samo znači da je potrebno više od samo zakona E, moramo imati javne, e, besplatne zdravstvene sustave koji će jamčiti seksualna i reproduktivna prava ženama e, i one koji počinjavaju takve prakse počinjavaju ih ilegalno putem svojih redovnih profesija. Hvala gospodine Murphy. Prije nego što dam riječ gospođi Koraca Bild, drage kolege, dozvolite da u svoje i vaše ime srdačno pozdravim armensko izaslanstvo koje sudjeluje na 14. Eh, sastanku eh, parlamentarnog odbora za suradnju između Europskog parlamenta i Armenije. Dobrodošli. Posebna dobrodošlica gospodinu Farmanijanu koji je na čelu izaslanstva. Eh, uskoro će se sastati s predstavnicima odbora za vanjske poslove